Good afternoon, sorry. Dobar vam dan. Dopustite da kažem želim da prije svega usvojimo dnevni red 18. ožujka 2019. od 15 do 18.30. I trebam vas obavijestiti da će biti dodatnih povratnih informacija o industrijskom, tehnološkom i istraživačkom centru kompetencije o europskoj kibersigurnosti gdje je u Strasburu 13. ožujka održan trijalog i dodatne povratne informacije Europska poslovna statiksta, eh, o njoj je održan trijalog 14. ožujka u Strasburu i gdje je pregovarački tim uspješno zaključio sporazum. Ako nema drugih komentara, onda možemo usvojiti dnevni e, red. Nema komentara, nemam nikakvih priopćenja, tako da predlažem da prijeđemo na treću točku dnevnog reda, to je studija o povezivanju sektora i kako se ona može pojačati u Europskoj uniji kako bi se ojačala stabilnost e, elektroopskrbne mreže i dekarbonizirati tu e, mrežu. Predstavljanje e, ove studije od strane resornog odjela i jedan od suautora ove studije će predstaviti rezultate te studije za nas morao sam se savjetovati kako izgovoriti ime autora, su autor, odnosno govornika, Cohen Rademakers je direktor e, tvrtke Trinomics, prije nego što je e, postao konsultant, bio je e, izvanredni profesor na sveučilištu u Briselu i gospodin Rademakers je također bio odgovoran za financiranje energiju i klimatske e, promjene u, kabinetu ministra ekonomije e, Flandrije. Također je radio kao e, projektni vođa o pitanjima vezanim za energetsku politiku većinu tog vremena za Europsku komisiju. I sada želim obavijestiti članove da je drugi autor, gospodin Luc van Nuffel, oba autora su analizirali kako povezivanje e, sektora e, kako to uključuje povećanu integraciju e, energije i vezanja opskrbe i krajnje potrošnje i kako se to može poboljšati da bi se poboljšala učinkovitost i fleksibilnost energetskih sustava kao i njihovu pouzdanost i adekvatnost. Eh, jer naravno to povezivanje sektora može smanjiti troškove eh, dekarbonizacije, što je naravno zanimljivo za naše građane. Stoga vas molim da uzmete riječ i predstavite vašu studiju. Hvala gospodine predsjedatelju. Dakle, eh, prvi slajd je vrlo kratak uvod o trinomiksu. Dakle, mi ne E, dakle, mi radimo na projektima e, energetike, financiranje energetike, isto tako e, podupiremo DG Klima kada se radi o zakonodavstvu vezanom za klimatske promjene. Dakle, uključeni smo, dakle, naša glavna područja interesa i rada su klimatske promjene, okoliš i energetika. Pitanje kako povezivanje sektora može poduprijeti dekarbonizaciju, sigurnost energetske opskrbe i konkurentnost. Dakle, prvo pitanje što je povezivanje sektora? Dakle, izvorno e, ima je došlo iz Njemačke i e, radilo se o elektrifikaciji e, krajnjeg korištenja električne energije i mi promatramo kako E, možemo promatrati e, potražnju za električnom energijom u različitim sektorima, kako ih možemo elektrificirati tu potražnju i sektori kojima se bave je e, promet, dakle zgradarstvo i također mi smo se morali pozabaviti e, povezivanju sektora sa e, graničkih e, područja i vidjeti kako integrirati energetske sustave. Na slajdu ispred vas postoje dvije definicije, odnosno postoje nekoliko definicija spajanja sektora, ali E, naravno moramo imati jedan e, pristup koji je globalne. Dakle, to je elektrifikacije e, potražnje, dok jačamo interakciju između opskrbe električne energije i korištenja, a onda povezivanje kroz vektora. To je integrirano korištenje energetske infrastrukture i vektora, odnosno vezano za električnu energiju, kako povećati e, jačanje skladištenja energije i zapravo razmišljamo o e, vodiku e, i to su sve sredstva kako možete prenijeti ili skladištiti energiju. Dakle, to je na što smo se usredotočili tijekom ove studije i ono što sam upravo objasnio je zapravo objašnjeno na ovom slajdu. Ono što pokušavamo jest gledati na e, stranu opskrbe s jedne strane, potom imate vektore, e, dakle različite metode prijenosa i e, metode skladištenja i na posljedku sektore krajnjeg korištenja. Pokušava se optimizirati budućnost i sve strategije koje imamo e, na umu do 2030. do 50. na jedan ekonomičan način i to, to, o tome se zapravo radi kod spajanju sektora. E, na ovome sektoru, na ovome slajdu, e, Dakle, na ovom slajdu objašnjam da povezivanje sektor je postao važan, posebno u kontekstu E, strategije obnovljivih izvora energije primijetili smo da već 2017. u nekim državama članicama e, obnovljiva energija, e, dakle kapaciteti za proizvodnju električne energije su veći od vršnih opterećenja, znači od vršne potrošnje, a to znači da tijekom nekih sati postoji potreba da se električna energija uskladišti ili pretvori u druge energetske oblike kako bi se ona mogla uskladištiti, e, mogla iskladištiti, prenijeti ili koristiti od strane drugih krajnjih korisnika. Dakle, drugim riječima trebamo strategije, tehnologije kako bismo e, iskoristili taj višak e, energije i te strategije mogu biti fleksibilnija proizvodnja energije, to je e, e, e, upravljanje potražnjom, skladišenje skladištenje, a to može biti pretvaranje energije u plin. Na idućem slajdu možemo vidjeti koji je ekonomski učinak tog viška opskrbe električne energije na tržištima. Primijetili smo da recimo Prošle godine otprilike 70 sata imali smo negativne cijene na tržištu, na određenim tržištima naravno, ne radi se na, o svim regijama ili o svim državama članicama, nego u državama članicama gdje penetracija obnovljivih e, izvora energije je vrlo visoka i tu vidimo da postoji problem negativnih cijena mogli bismo pretpostaviti ako su cijene negativne ili ako su e, naravno e, niže od određenog e, praga od 20 eura po kilovat satu, onda bi imalo bilo smisleno da se ta električna energija pretvori u druge oblike energije, recimo u obnovljivi plin. Još jedno pitanje, zašto E, spajanje sektora treba razmotriti kao jedno, jedna primjerena strategija ili opcija jest je povezan zapravo sa specifičnom karakteristikom električne energije u odnosu na plin. S jedne strane, e, i naravno ovisi o karakteristikama krajnjih korisnika. Recimo u prometu e, putnička vozila, osobna vozila se mogu zamijeniti e, električnim vozilima, no za, e, e, dakle, transportni prijevoz ili za brodarstvo, odnosno zrakoplovstvo, kao isto tako cestovni teretni promet na duge pruge, to još nije primjerena opcija. Dakle, za te krajnje korisnike treba razmotriti druga opcije. Recimo, biometan ili vodik mogli bi biti primjerenija rješenja. Isto tako postoje e, specifični krajnji korisnici u industriji koji se ne mogu elektrificirati. Recimo, radi se o toplinskoj energiji visokih temperatura, ali isto tako i korištenje fosilnih e, goriva kao sirovine, recimo u, kemijskoj industriji, proizvodnji e, umjetnih gnojeva. Tu trebamo razmisliti o spajanju sektora kao dobrom rješenju, a drugi element i drugi razlog je povezan za karakteristike E, na ovim grafikonima možete vidjeti da je opterećenje dakle e, odnos minimalnog i maksimalnog opterećenja kod električne energije, odnosno plina, je poprilično različit. Dakle, maksimalno opterećenje plina je sedam puta veći nego minimalno opterećenje na e, razini dana. Na, e, vidite ovdje e, pokazatelje na mjesečnoj razini, ali da bi se naznačili ograničenja u kapacitetu morate uzeti u obzir kako izgleda opterećenje, odnosno potražnja za plinom tijekom dana a isto tako e, opterećenje električne energije po satima. To su zapravo ključni elementi za određivanje ograničenja kapaciteta. E, što se tiče sata, e, opterećenje vezano za električnu energiju je otprilike dva, to znači da je maksimalno opterećenje dvosruko veći od minimalnog opterećenja. Drugim riječima, ako E, sva e, potrošnja e, plina se treba zamijeniti električnom energijom, to znači da, trebati, da ima, trebate kapacitet, infrastrukturu, mogućnost prijenosa koja je četiri puta veća nego sadašnja elektroopskrbna infrastruktura, a to znači da će to biti preskupo ili neizvedivo sa stajališta ekonomičnosti. To je razlog zašto spajanje sektor E, to vezivanje električne energije i plina je dobro rješenje. Na ovome slajdu mi se usredotočujemo na nekoliko tehnologija, odnosno ključnim e, tehnologijama koje su na raspolaganju kako bismo e, zapravo uspjeli e, e, prijeći na opskrbu energiju koja više nije zasnovana na ugljiku. Dakle, s jedne strane je to elektrifikacija u prometnom sektoru, gdje dvije tehnologije su vodeće, dakle električna vozila a potom e, spajanje e, električne energije i plina. To su dva najbolja primjera. E, to je energija u plin, odnosno energija u tekućinu, odnosno CCUS. CCUS je važan i vratit ću se na tom. E, dakle, ne radi se samo o vezivanju e, ugljika tijekom industrijskih procesa i energetske proizvodnje, već e, se treba razmotriti na, integrirani način i u kontekstu spajanja sektora. Kao što sam rekla, uvjeti kada postoje dakle, negativne cijene, višak energije, Dakle, trenutno električna se energija može pretvoriti u vodik E, i može se upumpati u e, plinoopskrbnu mrežu. Isto tako, e, energija se može pretvoriti u sintetički plin, što ima prednost da ima iste karakteristike kao i sadašnji zemni plin koji se koristi, drugim riječima, nema bilo kakvog učinka na infrastrukturu niti na krajnje korisnike, no nedostatak je viši trošak. Dakle, treba e, napraviti jednu e, usporedbu e, troškova obiju opcija, pri čemu se uzima u obzir svi faktori i uzimajući naravno utjecaj na okoliš kao jedan bitan čimbenik. I treća opcija jest da se energija može pretvoriti u tekuća goriva, recimo metanol koji se može koristiti u prometnom sektoru. Dakle, to je nekoliko primjera tehnologija koje se mogu koristiti u kontekstu spajanja sektora i koji se mogu koristiti u različitim sektora koji su ovdje predstavljeni na slajdu s desne strane. U tom je kontekstu vrlo važno e, usredotočiti se na potencijalnu ulogu obnovljivog plina u budućnost, u budućnosti obskrb, u budućoj opskrbi energijom. To će ponuditi velike e, prednosti u smislu fleksibilnosti kao jedan rezervni sustav za, e, za elektroopskrbnu mrežu, isto tako vezano za skladištenje. E, upravo potencijal za skladištenje plina je vrlo važan i sadašnji potencijal e, skladištenja na razini Europske unije predstavlja trećinu sadašnje potrošnje. Dakle, radi se o velikom kapacitetu koji je na raspolaganju kako bi se ponudio e, jedna fleksibilnost energetskom e, sustavu. Dakle, radi se od 1100 teravat sati, to je jedna trećina sadašnje kapaciteta, a e, u kapacitet za skladištenje električne energije je vrlo ograničen. Radi se samo od 600 e, MW sati na razini Europske unije. Dakle, vrlo je važno ocijeniti e, kapacitete za skladištenje u budućnosti i u, u kontekstu buduće opskrbe energije kako bi se izgradili novi kapaciteti za skladištenje električne energije. možete zamisliti da u tom kontekstu povezivanje električne energije i plina, da jedna opcija bi mogla biti izgraditi u budućem razdoblju od 10, 20, 30 godina vjetroparkove koji su povezani sa e, e, postrojenjima e, vodika i onda vodik transportirati do industrije, do krajnjih korisnika kao plin jer naravno prijenos plina je manje, e, nije toliko skup kao e, prijenos električne energije, radi se o odnosu 1 naprama 2. Elektrifikacija je vrlo važna element u, e, u kontekstu spanja sektora i tu bih se želi, to bi želio ilustrirati upravo tu važnost na dvama primjerima. Prvi primjer su električni, električna vozila. Ako zamijenimo sadašnja, sadašnja vozila, odnosno motore, e, sa električnim vozilima, onda možemo imati E, e, dobitak učinkoviti od 140%. Mislim da je to vrlo uvjerljiv e, primjer, ali moramo uzeti u obzir isto tako ekonomični, ekonomski učinak. To je samo jedan učinak na učinkovitost što dovodi do manje potrošnje energije, manje stakleničkih plinova i je još jedna stvar manje emisija zagađivača. Dakle, to je jedan primjer. Drugi primjer je uporaba e, toplinskih crpki. Dakle, ako zamijenimo sadašnje e, različite bojlere e, na plin koji imaju učinkovitost od 95 do 100% i ako ih zamenimo toplinskim crpkama, električkim toplinskim crpkama, onda ćemo dobiti e, povećanje dakle, faktora učinkovitosti od 3. drugim riječima, koeficijent performansa je 3, 300% i vanjski e, output je 300 naspram E, e, električnom inputu od 100. Dakle, kada govorimo o, e, efikasnosti, ona je vrlo visoka. Dakle, moramo biti još kratke imamo još 15 minuta na raspolaganju. Možda ako možemo čuti zaključke. Brzo ću proći ostale slajdove. Dakle, ovaj slajd se usredotočuje na fleksibilnost, no smatram da je jasno e, publici e, da kada govorimo o upravljanju potražnjom, o skladištenju, da su upravo to tehnologije koje su dobro poznate i njihov doprinos fleksibilnosti koja je potrebna u sektoru električne energije. Isto tako ako govorimo o e, povećanoj penetraciji obnovljivih izvora energije, ne trebamo ih dodatno pojašnjavati. Ono što je također važno jest učinak spovezivanja sektora na ukupne e, troškove sustava. Već sam govorio o tome ako usvojimo sustav i e, ako provedemo spajanje tog e, sektora, nije potrebno graditi dodatnu infrastrukturu, dodatne kapacitete za proizvodnju, dodatnu mrežu, odnosno proširenje mreže. To je ilustrirano e, e, rezultatima studije koja je provedena za Njemačku, koja dovodi do zaključka da čak i u scenariju koji ima za cilj 95% niže emisije e, stakleničkih plinova, čak i pod tom pretpostavkom ukupan trošak je manji nego u drugom scenariju gdje E, e, postoji samo e, cilj od 80% smanjenja emisije stakleničkih plinova, ali koji se usredočuje samo na elektrifikaciju. Dakle, radi se ilustraciji potrebe za učinak upravo spajanja sektora. To je također potvrđeno kroz druge studije, uključujući i studiju E, koju je naručio Euroelectric koji je zapravo udruga elektroopskrbne industrije koja također potvrđuje da potpuna elektrifikacija nije najprimjerenija opcija. I sada e, ću prijeći na određena ograničenja kojom se zakonodavstvo mora pozabaviti. Za sada najveća prepreka e, vezan je za troškove i e, rezultate koji su, povezani i povezani su za nedostatak infrastrukture sa e, tehnološkog i sa ekonomskog e, stajališta. Prepreke vezane za politiku su nedostatak integriranog planiranja i isto tako puno političkih pitanja koja se mogu riješiti i trebaju biti riješiti kroz zakonodavstvo. I sugeriram da se usredotočimo na to. I na posljednjem slajdu gdje e, su date e, preporuke na visokoj razini naše studije i e, one se bave upravo tim preprekama. Postoji najemno veza između tih dvaju slajdova. Prva preporuka vezana za politiku koju bismo željeli naglasiti je potreba za integrirano, e, integrirani pristup, a to znači planiranje, ali isto tako i e, vođenje, uključujući evaluaciju investicija temeljem na alternativama. Dakle, ako investicija u elektroopskrbni sustav, ako se o njemu razmišlja, Alternativna, alternativna investicija temeljena na spajanju sektora korištenjem e, plino e, infrastrukture treba također e, obaviti. Sve investicije trebaju biti sposobne nositi se sa budućim izazivima. Dakle, ako ulažemo danas, onda investicije trebaju biti moguće da prenose i skladište u budućnosti vodik. postoji potreba za povećeno, odnosno ojačano e, e, provedbu takozvanih pametnih tehnologija, pametnog mjerenja kako bi se olakšala e, fleksibilnost i kako bi se olakšalo spanje sektora. Nove tehnologije trebaju biti proširene, uključujući tehnologije vezane uz vodik, a postoje određene preporuke koje su vezane za oblikovanje tržišta dijelom one, na njih je odgovoreno u sadašnjem paketu vezano za e, oblikovanje tržišta i posljednja preporuka odnosi se na potrebu za danje istraživanje i razvoj, e, koncentracija na inovativne tehnologije, posebno vodika, kako bi se smanjili troškovi i kako bi se olakšalo e, upravo raspoređivanje ove tehnologije izvrsno. Hvala vam lijepa. Mislim da je to izvršan pregled vezano za predstavljanje dekorbanizacije i e, troškova. Imate li, e, dragi prijatelji, pitanja, komentara? Gospodin Kohičak, izvolite. Hvala vam lijepa, gospodine predsjedniče. Kao što znate, ja sam inženjer i u svojem doktoratu sam se bavio e, teorijom peći. Tako da bi mogao postavljati pitanja tri ili četiri sata. Ja bih rado prošao i cijelu studiju korak po korak, riječ po riječ, jer neke od vaših tvrdnji nisu baš sofisticirane sa stajališta inženjerstva moji kolege koji nisu inženjeri bi mogli reći, međutim, da je to sasvim dovoljno. Prvo, lijepo je prvi puta slušati nekoga tko ponavlja tako često riječ vodik. To je prvi put na našem odboru. Drugo, 1% energije, kao što znate, morate se mora se zagladišiti u vodiku do 2020. godine. Tako je odlučio Europski parlament prije nekih deset godina. Nadajmo se da je to još na snazi. Treće, prijenos na velike udaljenosti. Gubitak u dalekovodima je daleko veći nego što je to slučaj u cjevovodima. No, sljedeće nije jasno. Dakle, ako koristite cjevovod za metan, e, bilo da je riječ o e, bioplinu ili o prirodnom plinu zbog nekih dodataka koji postoje u prirodnom e, plinu koji se ne nalaze međutim u biometanu, ali ti dodaci u prirodnom plinu su malo drugačiji. Dakle, tu nema nekih problema, ali za vodik nam trebaju druge crpke i trebamo biti tu oprezniji. Zbog nekih posebnosti vodika. Znam da recimo u Njemačkoj postoji mogućnost dodavanja do 7% vodika prirodnom plinu, no ja sam nekad popravljao i e, projektirao peći, tako da znam da postoje određeni izazovi sa vodikom, tako da kada bih e, htio postići jedan plamen koji je vrlo e, svjetao, onda mi treba metan. No, zbog e, različitih načina opskrbe, recimo mogli bismo izraditi sjajno sjajne proizvode u peći za taljenje stakla i tako dalje, ali za razliku od toga vodik ima druge tehnološke namjene. Naravno, mogli bismo razgovarati o brodarstvu i zrakoplovstvu. Imamo tu krasne primjere. Recimo u brodarstvu se koristi energija vjetra i tu su i solarne čelije, sastavni dio toga i to su miksevi koji su važni za budućnost. A sada imamo i nekoliko zrakoplova koji podnose malo opterećenje, koji mogu koristiti energiju iz solarnih čelija i obilaziti praktički cijeli planet. Dakle, u, u budućnosti možda će zahvaljujući bojom, e, boljoj tehnologiji solarnih ćelija ćemo moći imati i slična rješenja za veće terete, ali za sada imate pravo. Evo, moram se ispričati, evo, samo da navedem jedan e, primjer integriranog pristupa, to se dobro pokazalo u Beču. jedna četvrta brizu međunarodne zračne luke je predviđena za skladištenje energije i tople vode i to je sjajan primjer za manje gradove do 2 milijuna stanovnika. E, Činjenice da se to može ostvariti i u Europi. Dakle, hvala vam lijepa. Bilo je zanimljivo slušati vaše izlaganje, no u svakom slučaju Trebalo bi nam više vremena za to i trebali bismo to bolje proučiti. Rodu hvala kolega na vašim napomenama. Meni je bilo zanimljivo sljedeće. Dakle, spomenuli ste dva sektora, energiju i korištenje energije i sektor opskrbe. No, još jedan važan sektor jest digitalni jer e, bez e, pametnih e, rješenja ne možemo naprijed. Evo, to je samo napomena, mislim da je to doista važno reći. Gospodine Freund, izvolite. Hvala. Ispričavam se što sam malo zakasnio, tako da nisam čuo čitavo izlaganje. Ali ono što ste rekli o vodiku i što je također spomenuo kolega je zanimljivo. Svi znamo da postoji određena tehnologija u kojoj bi vodik mogao odigrati veliku ulogu, odnosno u procesu pretvorbe, dakle gorive ćelije koje ovise o vodiku. i to bi olakšalo prelaženje veće udaljenosti od ovih 300 km koje sada dopuštaju akumulatori, odnosno električne baterije u automobilu. Recimo tamo odakle ja dolazim e, možemo kupovati i automobile na gorive, čelije i to od dva različita proizvođača, ali postoje samo tri opskrbne postaje u Austriji gdje možete napuniti rezervoar vodikom. ne znam je li to još jedan odvojak na putu u budućnost, dakle prvo baterije, gorive čelije, a možda će se osmisliti nešto treće. Treba će vidjeti hoće li vodik ili gorive čelije biti najbolji sustav za sektor prometa i prijevoza u Europi i u svijetu. U redu, hvala. Tu su i pripadnici e, zajednice zajednice Škocijana u Austriji, San, e, San koji su nam se pridružili u međuvremenu. Evo, vidim gdje sjede, dakle na poziv e, naše kolege Eugena Freunda. Hvala, a sada bih zamolio naše e, govornike, autore studije da kratko odgovore na ove komentare. Hvala na komentarima i pitanjima. Imate potpuno pravo. Možda smo malo previše optimistično govorili o vodiku. To neće biti ostvarivo do 2020. godine, a možda ni do 2030. godine, no mi to smatramo ipak realnom opcijom nakon 2030. godine. Postoje još brojne prepreke na tom putu, tu prvenstveno mislim na troškove koji opterećuju sustave, a također treba razmotriti i poboljšanje infrastrukture, odnosno instalacija. Treba dakle još riješiti čitav niz pitanja kako bi se vodik eh, pretvorio odgovarajuću opciju za naše buduće sustave opskrbe energentima. Vi ste govorili o nizu problema, o nečistoćama, o problemu slačivanja tlaka i također eh, o karakteristikama vodika u odnosu na eh, biometan i prirodni plin i tu imate potpuno pravo i zato razmatramo različite opcije. Odnosno, Mogli bismo imati posebne sustave distribucije za vodik i također posebne aparate za krajnje korisnike ili bismo mogli pretvarati vodik u sintetičke materijale, ali tu postoje i pitanje, pitanja troškova, a treća mogućnost je ubacivanje vodika u mrežu plina. Vi ste govorili o različitim e, pragovima koji ovise o infrastrukturi, o distribuciji, odnosno e, načinu transporta i naravno o trošilima. No, Pitanje je također i upotreba. Dakle, ako ubacujete vodik e, u plinsku mrežu, u tom trenutku ne možete ocijeniti ekonomsku vrijednost tog proizvoda za razliku od prirodnog plina. Da, tako da treba razmotriti neka pitanja, treba ih riješiti, i što uključuje također i drugo pitanje koje se odnosilo na budućnost i ulogu gorivih ćelija. Prije 10 ili 20 godina gorive ćelije su se smatrale mogućim rješenjem za grijanje domova, ali to se više ne smatra izvedivom ili obećavajućom opcijom za Europu, jer je to mm, dalo dobre rezultate, međutim, na drugim kontinentima, ali ne znam zašto smo se mi okrenuli drugim e, opcijama koje se razlikuju od onih već prisutnih. I e, drugo pitanje se odnosilo na vodikove e, goriva čelije i promet. Dakle, s jedne strane nemamo dovoljno razvijenih vozila, koliko znam Hyundai nudi vozila na gorive čelije i ona se prodaju samo nekim zemljama članicama jer u drugima nema za to infrastrukture. Dakle, situacija nije jasna. No, ipak smatramo da je ova opcija naj prikladnija za kvalitetan prijevoz, odnosno za teretni prijevoz e, i da je ona zapravo prikladnija za teretna vozila nego za osobna vozila. Evo samo e, jedna opća napomena o studiji. Ovo je Studija koja daje jedan pregled informacija o povezivanju sektora, o tome što se tu događa i koje to nudi mogućnosti. Zato smo se ograničili na 50 stranica kako bi studija bila razumljiva većini ljudi. Jedno od pitanja koja se tu postavljaju, a to će biti pitanje za sljedeći odbor ITRE i sljedeću komisiju, su sljedeća. Dakle, imamo energetske i klimatske planove i postoji mogućnost da treba učiniti nešto sa povezivanjem sektora, tako da se postavlja pitanje što će se predvidjeti u tom smislu u zemljama članicama i što će biti izvedivo na europskoj razini. Dakle, iz ovih e, planova treba proizići i sinergija i onda treba početi promišljati o investicijama. Dakle, ta sinergija nedostaje sada i trebaju nama i početni planovi i trebamo početi poduzimati korake na europskoj razini. U redu, hvala na vašim izlaganjima i e, na sjajnoj studiji i kvalitetno obavljenom poslu. Hvala. Uh, Dragi prijatelji, prije nego što prijeđemo na glasovanje, u 17 sati imamo još jednu točku dnevnog reda i trebamo je dovršiti na vrijeme, odnosno označivanje energetske učinkovitosti i komisija će predstaviti paket delegiranih akata za pet skupina prioritetnih proizvoda. Perilice, za suđe, za robu, hladnjake, rasjetu i TV aparate. Prezentaciju će, se, održati Hasvan Skin, e, direktor iz e, glavne uprave za energetiku. Izvolite. Hvala. Dobar dan svima. Evo, koliko čujem, malo nam se žuri, tako da ću ja nastojati malo ubrzati. No, ovo je ipak važna tema i ja ću predstaviti ono što je komisija osvojila 4. ožujka kada je riječ o novom označivanju energetske učinkovitosti, odnosno bijele tehnike. To je važan dio projekata za energetsku uniju kojima se nastoji osnažiti potrošače, a označivanje energetske učinkovitosti je jedan e, način kako to postići. Dakle, jasnim oznakama na tim proizvodima omogućuje se potrošačima usporedba informacija i energetska učinkovitost različitih aparata kako bi potrošači mogli donijeti informirane odluke na temelju kojih onda odabrati proizvod bile tehnike. Te oznake, što je možda još važnije, su omogućile dobro tržišno natjecanje između poduzeća, što je omogućilo nuđenje energetski učinkovitijih proizvoda na tržištu, jer svatko naravno želi imati oznaku koja kaže da je njegov aparat bolji od drugih, odnosno oznaku A++. To je bila vrlo uspješna politika, zajedno sa politikom ekodizajna, to su zapravo sestrinske politike, i do 2020. prema procjenama godišnja ušteda energije koju će omogućiti ove politike odgovara mm, godišnjoj e, potrošnji primarne energije u Italiji i to je otprilike pola poboljšanja energetske učinkovitosti koja nam je potrebna kako bismo ostvarili svoje ciljeve do 2020. godine. To je dobra strana cijele priče, a druga strana je ta da je ova politika dala izvrsne rezultate, dakle vidimo da ima mnogo aparata u najvišim kategorijama, dakle ako želite kupiti novi hladnjak ili perilicu vidjet ćete da imate e, u ponudi mnogo aparata sa oznakom A++ ili A++++. I ako kupujete aparat sa oznakom samo A+, onda možda on nije toliko energetski učinkovit u usporedbi s drugima. Zbog toga sada e, zapravo nudimo podjelu na nove kategorije koja je dogovorena 2017. godine između suzakonodavaca, odnosno parlamenta i vijeća koji su odlučili uvesti jasnije načine označavanja, dakle A++ će prijeći u druge kategorije. Imamo sada kategorije od A do G koje su preglednije i čitljivije potrošačima. Dakle, taj paket se sastoji od pet programa označavanja za poznate aparate, perilice, perilice sužilice, hladnjake, rasvjetu i elektronička e, elektroničke uređaje poput TV aparata i također za e, komercijalne hladnjake i e, također izložbene hladnjake koje se koriste u supermarketima i trgovinama. E, također su zemlje članice glasovale o novim mjerama ekodizajna što se tiče i proizvoda za, sa revidiranim oznakama ekodizajna i to su e, sada prijedlozi koji su na razmatranju parlamentu i vijeću. Evo, nadamo se da će parlament podržati ove delegirane akte ili barem da neće uložiti prigovore na njih. Nove oznake će potrošačima biti na raspolaganju u trgovinama do 1.3.2021. godine, osim za rasvjetna tijela što će biti nešto kasnije. Evo, ne znam vidjeli se to, tako da možete vidjeti nove oznake. Ovo je nova oznaka koja se nalazi s desne strane. Mislimo da je preglednija. Izbacujemo ovu kategoriju A++. Zapravo već e, sada aparati koji su na tržištu e, bi trebali imati praznu ovu A kategoriju koja će se polako popuniti u razdoblju koji će, koje će pokrivati ove oznake. Također postoji i e, QR kod sada na oznakama koji je u gornjem desnom kutu i to je povezano sa novom bankom podataka koju će popunjavati proizvođači, a koja će biti i pristupačna potrošačima i ona će sadržavati dodatne podatke o, o učinkovitosti tog aparata i mislimo da će to poboljšati provedbu ovih e, kategorija i politika u zemljama članicama. Pomoću ovih šest novih kategorija Mislimo da ćemo ostvariti dodatne uštede od otprilike 38 teravat sati godišnje do 2030. godine, što je jednako godišnjoj potrošnji energije u Mađarskoj. To je važna politika koja smatramo da zaslužuje vašu potporu i nadamo se da ćemo tu potporu i dobiti. Evo, hvala, nadam se da sam bio jasan. Da, i tekako, evo ako smijem zamoliti našeg eh, izvjestitelja gospodina Tamburada da kaže nekoliko riječi. Hvala gospodine predsjedniče, mi radimo na ovom predmetu od 2015. godine, ovo je 2019. godina, a oznake će stići 2021. godine, to je svakako korak napred budući da je tehnologija učinila prethodne oznake zastarjelima, i mm, ovaj prijedlog komisije ukazuje na sve nedostatke jedne europske etikete čija tehnologija zapravo ne odgovara potrebi vremena. Mi smo u uredbi bili predvidjeli jednu odredbu kako bismo bili i spremni za budućnost, a to je bila mogućnost zaštite potrošača od upotrebe marketinga kada je riječ o veličini aparata. Mi smo zatražili reviziju parametara za energetsku učinkovitost većih aparata kako potrošači ne bi kupovali e, ogroman hladnjak koji je u kategoriji A za razliku od jednog manjeg e, hladnjaka u B kategoriji samo iz marketinških razloga. No, ta mogućnost nije iskorištena. Ne spominje se niti mogućnost popravka aparata ili njihova životna dom, dakle životni vijek. E, e, to je jedan, e, jedna mogućnost koju se propustila u jednu tekstu koji su već osvojili parlamenti vijeće, a također imamo još jednu propuštenu priliku. Mi smo bili osmislili jedan paket za čistu energiju u direktivi o obnovljivim izvorima energije i o električnom tržištu, o aktivnom sudjelovanju korisnika. smo htjeli smo uredbu koja će omogućiti građanima da e, sami upravljaju ponudom i potražnjom i uredbom se nudila mogućnost da se prikaže na nekim aparatima i mogućnost da se uključe ili isključe kada e, sami građani proizvode električnu energiju u e, van doba vršnog opterećenja. Dakle, ta mogućnost da se ponudi ta Energy Smartness Ready tehnologija nije uopće spomenuta, uopće se ne spominje taj piktogram. Ne znamo kad će do toga doći, hoće li se to dogoditi 2025. ili 2026. Dakle, kada mladi izlaze na ulice i trgove, i obraćaju se nama i traže od nas ambicioznije politike, oni gube nadu u politiku. Kada politikom upravlja tržište ili jednostavno deviza, to nije moguće jer dionici nisu na to spremni. Dakle, kada politika ne vlada tržištem i ne zadaje propise koji bi omogućili što bržu energetsku tranziciju i klimatsku tranziciju. Dakle, ta mladež ima pravo, njima mi izgledamo kao zombiji i e, to zombiji koji ne znaju davati odgovore. Dakle, trebaju nam e, godine kako bismo donijeli jedan akta. Zamislite koliko će nam trebati vremena kako bismo riješili još veće izazove za Europsku uniju. Ja sam razočaran e, ovim delegiranim aktima. Ja neću predlagati nikako stajalište jer e, jedno rješenje bi možda nanijelo još veću štetu i odgodilo u beskonačnost primjenu ovih novih etiketa a ono što se događa s ovim oznakama je primjer jedne Europske unije koja je nesposobna suočiti se sa budućnošću. Hvala. Hvala vam lijepo. Mm, želite li vi sada uzeti riječ? Da odgovorite na ovaj komentar. Hvala vam gospodine Tamburino na komentarima i zahvaljujem vam na vašem trudu i radu na ovom dosjeu. Mi to jako cijenimo. Shvaćam ovo što kažete, mi smo svjesni tih problema i to smo primili na znanje i mi bismo u komisiji također željeli da dođe do brže primjene, međutim potrebno je određeno vrijeme i moramo prihvatiti činjenicu da je industriji potrebno određeno vrijeme za prilagodbu na novi sustav i kako bi se uređaji mogli ispitati u skladu sa e, novim, e, novim rasponom. Dakle, mi doista mislimo da je ovo najbrže što se to može odraditi. Isto tako prihvaćam i vaš komentar vezano uz pametne sustave. To će sigurno biti sve važnije u buduće. Mi smo u komisiji odradili niz studija na tu temu koje su nam pokazale da bi u ovom trenutku bilo preuranjeno da se obuhvate i podaci o razmjerima u kojima neki uređaj može reagirati na situaciju u mreži, primjerice da e, vaša perilica za rublje može početi raditi u trenutku kada ima višak električne energije u mreži. Mi bismo voljeli, kada bismo mogli ugraditi takve informacije, vi me pitate kada bismo to mogli očekivati, Ciklus e, za ažuriranje oznaka je obično 10 godina, On mora trajati duže jer ne možemo zbunjivati potrošača ako stalno mijenjamo oznake. No, mi smo u komisiji svakako spremni razmotriti mogućnost izmjena ovih pravila kako bi se tu obuhvatile pitanja kao što su pametni podaci i to u razdoblju od pet godina. Još samo nešto vezano uz popravke, dakle sve ono što se tiče cirkularne ekonomije. Komisija bi također željela da se to da to bude vidljivije na oznakama. Trenutno to nije moguće, ali je vidljivo u ekodizajnu gdje se nalazi čitav niz informacija o raspoloživosti rezervnih dijelova, o popravcima i tako dalje, tako da se tu ostvaruje napredak, međutim to je jedno novo područje pa nam treba više vremena kako bismo to odradili na e, pravilan način i da kako, kako bismo mogli pratiti e, prilagodbu u industriji. Hvala vam lijepo. Da, e, delegirani i provedbeni akti su vrlo važni. Hvala vam još jedanput na dolasku. Uh, Dragi prijatelji, sada ćemo prijeći na glasovanje. Zajednička pravila za unutarnje tržište prirodnog plina. Kao što znate, Postignut je privremeni sporazum sa rumunskim predsjedništvom na prvom e, trijalogu 12. veljače. Koreper je odobrio privremeni sporazum 20. E, veljače i uputio pismo potvrde predsjedniku odbora ITRE. Ako mi dopustite, najprije ćemo imati probno glasovanje. Otvaram glasovanje. Uh, I Zatvaram glasovanje. U redu, izgleda da radi. E, zajednička pravila za unutarnje tržište prirodnog plina. Privremeni sporazum 69F. Glasovat ćemo poimenično. Otvaram glasovanje. U redu. Možda... Dobro. Zatvaram glasovanje. i dobili smo zeleno svjetlo za privremeni sporazum. Hvala vam lijepo, dragi kolege. Doista mi je žao što moram reći da smo ovime završili glasovanje. Žao mi je. Žao mi je, to sve što mogu reći. Sljedeći put ću pokušati postići bolje rezultate. Obećajem vam, će barem 20 minuta. Hvala svima. Ako svi želite ostati ovdje, jer pretpostavljam da vam je ovo bilo prekratko, pa molim vas ostanite u dvorani. A, mi prelazimo na točku 5. Ne, ispričavam se. Sljedeća točka Ravnatelj glavne uprave će nam predstaviti direktivu o energiji iz obnovljivih izvora, odnosno delegirane akte. Imat ćemo sada stanku od tri minute. Izvolite. Here Mr. Um, Director General. Izvolite, gospodine ravnatelju. Prelazimo na delegirane akte direktive o energiji iz obnovljivih izvora. Što se tiče direktive o promicanju uporabe energije iz obnovljivih izvora koja je donesena u prosincu 2018 godine daje ovlasti komisiji da usvoji delegirani akt do 1. veljače 2019. godine te da definira kriterije za certificiranje dakle biogoriva, biotekućina i e, goriva od biomase koje predstavljaju mali rizik za neizravnu prenamjenu zemljišta te za definiranje također sirovina koje predstavljaju malen rizik za neizravnu uporabu zemljišta te ekspanzijom područja zemlje sa koji imaju visoku, visoke kapacitet ugljika. Dakle, sada smo u Europskom parlamentu, pa bismo željeli dati riječ vama da nam predstavite ove delegirane akte. Dragi predsjedniče, uvaženi kolege zastupnici, prije nego što započnem svoj govor, želio bih zahvaliti na vrlo konstruktivnoj suradnji sa brojnim zastupnicima Europskog parlamenta u pripremi ovoga teksta. Ja ću vam pokušati nešto reći o kontekstu, pristupu prilikom izrade delegiranog akta i načina na koji je komisija uzela u obzir očitovanje Europskog parlamenta te dionika i predstavnika građana. Kao prvo što se tiče općeg konteksta, revidirana direktiva o obnovljivim izvorima energije, kao što je dogovoreno sa suizvjestiteljima, i tu pozdravljam e, izvjestitelja Jose Blanco Lopeza kao i gospodina Ekauta iz odbora Envi. Dakle, ova revidirana direktiva već je definirala najvažnije zahtjeve pristupa vezano uz e, dakle biogoriva koja predstavlja veliki visok rizik u smislu iluka. U direktivi se propisuje sljedeće za e, biogoriva koje predstavljaju velik rizik u pogledu iluka, razdoblje od 2021. do 2023. godine se treba e, dakle zamrznuti na razinu 2019. godine. Od 1. siječnja 2024. godine do 2030. najkasnije će se postupno prestati primjenjivati e, taj sustav, a iznimka su ova goriva. U tom kontekstu se od komisije zatražilo da definira kriterije te da također e, podnese izvješće o ekspanziji proizvodnje, proizvodne površine koji je naš pristup? Dakle, to se odnosi i na one koji predstavljaju visok rizik e, u smislu ajluka i oni koji predstavljaju nizak rizik. Kao prvo, biogoriva će se smatrati da predstavljaju visok rizik e, u pogledu iluka ako ispunjavaju sljedeće kumulativne kriterije, dakle da su dosegli minimalnu ekspanziju e, proizvodne površine sa najmanje a manje od 10% mora biti na zemlji koja e, predstavlja, dakle, gdje je pohranjen, pohranjena velika količina ugljika. Što se tiče značajne ekspanzije, imamo dakle taj prag od 10%, a to je odabrano na način da e, sva biogoriva koja spadaju u cilj za e, obnovljive izvore osiguraju značajnu uštedu emisija te da se e, osigura ograničeni gubitak bioraznolikosti na zemljištu. Palmino ulje trenutno se smatra e, visoko rizičnom sirovinom u pogledu iluka. Zatim, što se tiče certifikacije E, niskorizičnih e, biogoriva u pogledu iluka. Tu se moraju ispuniti kriteriji o održivosti, korištenje dodatnih sirovina koje e, dovode, koje proizlaze od mjera koje povećavaju produktivnost na zemljištu koje se već koristi. I završni delegirani akt koji je komisija osvojila u velikoj mjeri uzeo je u obzir komentare koje smo zaprimili od zastupnika parlamenta te dionika i građana. Na tri razine. Kao prvo, što se tiče izuzetka za male poljoprivrednike, dakle, ova uredba je e, izrađena tako da ne da se može boriti protiv prijevara, a prag su dva hektara, prag zemljišta. E, ta dva hektara e, zapravo proizlaze iz preporuke FAO-a. Nadalje, pojašnjeno je da mali poljoprivrednici moraju ispuniti kriterije održivosti kako bi se i mora se, moraju dokazati povećanu produktivnost da bi bili prihvatljivi. Zatim, izuzetak za sirovine koje proizlaze iz neiskorištenog zemljišta, dakle to je postroženo, tako da to može biti izuzetak samo pod uvjetom da je e, nadvladana financijska prepreka. I zatim, što se tiče postupka certifikacije, taj postupak ojačan time da su povećani zahtjevi za transparentnost i reviziju te će se morati definirati e, detaljni postupci u provedbenom aktu, kao što stoji u članku 30. direktive, do kraja lipnja 2021. godine. Ukratko, mi imamo jedan e, uravnotežen i solidan sustav koji se temelji na trenutnim raspoloživim znanstvenim podacima. Osim toga, komisija će nastaviti pratiti razvoj događaja i najkasnije do srpnja 2021. godine uzet će u obzir nove znanstvene podatke. I to uz reviziju koju direktiva zahtjeva za 2030. godinu. Dakle, mislim da je važno uzeti u obzir sve ove parametre kako bismo to mogli, kako bismo mogli bolje upravljati procesom. Znate da je to osjetljivo pitanje u nekim zemljama, ali mi smo se opredijelili za održivost i mislim da je važno da se to adekvatno provede u dijelu, te da se naše partnere na svjetskoj razini uvjeri u to da treba postupno ići u smjeru održivosti. Um, Hvala vam, gospodine Dominik. Sada zastupnik Blanko Lopes, naš izvjestitelj, izvolite. Hvala vam. E, želio bih samo naglasiti da ovdje postoji potreba za delegiranom aktom gdje se definiraju kriteriji kojim se definiraju biogoriva koja predstavljaju visok ili nizak rizik u smislu neizravne prenamjene zemljišta. E, čuli smo da su pred nama zahtjevni pregovori. Naime, bili su potrebni zahtjevni pregovori da bi se došlo do rješenja. Tu smo postigli jedan e, razuman dogovor. Moramo priznati da je komisija doista imala vrlo ograničeno vrijeme kako bi pronašla rješenje za neizravnu prenamjene zemljišta koja je bila posljedica proizvodnje prve generacije biogoriva. Ta biogoriva su utjecala na emisije uslijed krčenja šuma te zapošljavanje i svjetsku konkurentnost. Posljednja verzija sadržavala je neke praznine što je ugrozilo veliki trud koji je uložen u održivo korištenje energenata. Komisija je donekle uzela u obzir zahtjeve ovoga odbora i dotičnih e, gospodarskih grana. E, tu su razriješene brojne praznine, pojašnjene su definicije i kriteriji i dano je bolje objašnjenje delegiranog akta. Kao što se nekad zna čuti, to je u redu, međutim postoje brojne opravdane kritike na račun ovog delegiranog akta, no smatram da je ovo važan iskorak u promicanju obnovljivih izvora energije. Koja bi bila alternativa? Odbaciti ovaj delegirani akt, što bi nas doista dovelo u mnogo lošiji položaj to znači da duže vrijeme ne bismo imali kriteriji za definiranje biogoriva koji predstavljaju visok rizik za neizravnu prenamjenu zemljišta. A u, između ostalog tu bi došlo do revizije uz mogućnost amandmana. Mislim da je ovo jedan korak prema naprijed, to je korak prema promicanju održivih e, e, bioenergenata to je važan korak u smjeru smanjivanja deforestacije i porasta emisija. Održiva bioenergija je ključna za postizanje emisijske neutralnosti. Osobno smatram da ovaj delegirani akt treba donijeti, ratificirati. Hvala gospodin Landgen. Hvala lijepa gospodine direktore, pozdravljam. Da, drago mi je da ste naznačili kriterije. Tu je održivost, tu je rizik, svakako i certifikacija. Dakle, sve ono što ste spomenuli. Ono što nisam shvatio jest jednostrana zabrana palminog ulja. Palmino ulje je deset puta e, učinkovitije u proizvodnji biogoriva nego e, svi drugi usporedivi E, energenti iz različitih e, biljaka. To je činjenica. Ovdje se ona potpuno ignorira. Indonezija i Malezija su zemlje koji, imaju veliki udio u proizvodnji palbinokine. E, Indonezija su to male farme, u Maleziji su to veće, veća poljoprivredna gospodarstva, a obje su države u okviru e, razgovora s Europskom komisijom da one i onako e, su već e, uvele određene zabrede temeljem naših odluka i sada utvrditi samovoljno granicu smatram da to nije opravdano. Tim se zemljama mora dati prilika da E, mogu razgraditi i nadograditi se na e, sustav certifikacije koji poštuje i priznaje Europske unije. Naravno, radi se o velikim površinama, ali ako vlasnici zemlje i oni koji tamo rade, recimo e, zadruge, onda oni, oni dolaze na ta dva hektora. Je li to cilj zapravo e, provedbenog akta Europske unije? To pitam. E, ne zato jer nisam protiv vaših kriterija, ali jednostrano e, zanemarivanje, odnosno stavljanje u nepovoljan položaj palminog ulja, zato jer je to bila odluka francuske vlade, E, isto se nije dogodilo kod soje. Dakle, preko, e, već desetljećima slušam da je krčenje prašuma je toliko e, veliko, a sada radite jednu iznimku za hranu za životinje ako uvodimo opću iznimku za hranu za životinje, onda će i dalje biti krčena brazilska prašuma. Dakle, mora postojati jedna konzistentnost u e, kriterijima, a ne stavljanju nepovoljan položaj dviju zemalja koje su u razvoju, e, gdje, e, koji mogu zadovoljiti potrebu za palminim uljem, imaju 90% tržišnog udjela te sirovine. I mislim da to nije primjereno. Hvala lijepa. Hvala vam lijepa. Mr. Martin. An... Martin. Edward Martin. Martin. Hvala vam gospodine predsjedniče, ja neću dugo. Premda je ovaj nacrt teksta bolji u odnosu na prvi, moram priznati da sam načelno protiv korištenja palminog ulja, kao što sam to već prošli puta rekao. Moramo imati povjerenja u industriju i premda je ovaj tekst bolji, oni se moraju organizirati i zaobići prepreke koje mi želimo postaviti kako ne bi došlo do daljne masivne eksploatacije palminog ulja, što bi ugrozilo šume. Evo, nedavno su se održali veliki masovni prosvjedi mladih koji nas upozoravaju na to da ne vodimo računa o klimatskim promjenama. Ti mladi naraštaj nam na jedan dosta brutalan način kažu da mi stari da nas nije briga za planet budući da ćemo onako uskoro umrijeti. A ono što sam jučer čuo od tih mladih jest da se trebamo zapitati nije li naša obveza ostaviti im neki bolji svijet za nama. Ja ću vam odgovoriti, odnosno zapitat ću vas da mi odgovorite zašto ovaj izuzetak, objasnite mi zašto. Zašto bismo prihvaćali palmino ulje, pa čak i ako je riječ o manjim parcelama zemljišta. Koje je objašnjenje za to? Hoćeš mi pustiti da dovršim? Pustit ćete me da završim ili nećete se tamo smijeti? Molim. Hvala. Dobro, vi ćete se tamo smijeti, ok. Dobro, molim vas da mi odgovorite na to pitanje. Zašto je komisija zauzela takav stav? Što stoji iza toga? Je li to zbog e, Malezije? Ne znam o čemu se radi. Molim vas da mi objasnite. Hvala. Otvoreni smo za sva pitanja ako netko želi uzeti riječ ponovno, to je također moguće. Zato jer nemam predugu listu e, osoba koje su se javile za riječ. Gospođa Griffin, e, imate riječ. Hvala lijepa. Drago mi vas je vidjeti domnik ovdje. Zaista bi željela poduprijeti Edvarda. Ono što smo napravili vezano za paketa čista energija za sve europske građane stavlja za, zapravo građane u samo žižu naše energetske unije. I ova stvar sa palmenim uljem nema smisla. Dakle, moje pitanje je isto pitanje kao Edward. Zašto poništavamo nešto što smo dobro napravili i što smo postigli zajednički? E, I e, dakle, nešto što je uključivalo različite klubove, različita e, nacionalna izaslanstva koji su pokušali osigurati da sačuvamo naš planet za naše mlađe naraštaje. U Liverpoolu u petak bilo je stotina i stotine e, mladih ljudi koji su krenuli na ulicu za budućnost svoje, planeta. Samo želim poduprijeti sa, e, u ime britanskog izaslanstva sve ono što je rekao Eduard. Hvala lijepa. Hvala vama. Gospodin Langen, e, ne, ne želim u, u, riječ francuskom kolegi, ali postavili ste pitanje odakle ta iznimka od dva hektara za male proizvođače palminog ulja. Što je osnova za to? Ja sam pitao odakle, e, odakle polazi opća iznimka za palmu stotinu e, milijuna hektara, na stotinu milijuna hektara uzgaja se soja i e, rekli smo da je upravo to krčenje e, prašuma za stvaranje obradivih površina za soja, to se mora zaustaviti. No to je iz nekog razloga zaboravljeno. To je moje težište certifikacije, e, kriteriji e, održive se, ali ne opće zabrane. Kada određeni proizvođač ispunjava e, uvjete certifikacije, onda po mome mišljenju treba imati iste šanse kao kada se radi o hrani za životinje europskih poljoprivrednika. U redu. Ima li još zahtjeva za riječ? Nema. Izvolite, e, direktore, uzmite riječ. Očito se radi o vrlo vrućoj raspravi. Kao što znate, ovo nije laka zadaća. Ali unatoč tome, dopustite da <laughs> kažem da ne vidim, nemoguće utvrditi na međunarodnoj razini E, veliko gospodarsko područje koje e, se e, tako značajno razvija. Dakle, sve, sve regulatorne ekvire u smislu i za čistu energiju. Svi glavni konkurenti u Aziji, u Latinskoj Americi, u Africi naravno, mi smo najnapredniji vezano za uspostavu E, uspostavu solidne e, prav, e, dakle, pravne regulative vezane za čistu energiju. I to je prvo razlog uz vašu podršku, uz podršku Europskog parlamenta, mi smo se složili i dogovorili o novim ambicioznim ciljevima, ambicioznim odredbama vezani za direktivi o obnovljivim izvorima energije, energetskoj učinkovitosti, također europskom upravljanju kao i svim aspektima tržišnog dizajna. To je prva stvar koju želim reći. Druga stvar, kao što znate, naša vizija jest da kombiniramo održivost i konkurentnost. I smatramo da je to moguće i izvedivo. Na u nedavnoj prošlosti od 1990. do 2017. BDP u Europi Europi porasto je za 57%, a istodobno su emisije stakleničkih plinova smanjene za 22% i mi smo jedini koji smo to uspjeli e, postići. E, da odgovorim na različita pitanja. Prvo, hvala gospodine e, Blanko Lopez koji je bio izvjestitelj za ovaj tekst i zapravo mi smo uzeli u obzir mnoge od e, komentara koje je podnio, komen, e, parlament kako bismo poboljšali tekst napose vezano e, za tri stvari koje sam spomenula, a to su mali zemljoposjednici, certifikacija i nekorištena zemlja i kako bismo išli pravim putinje, kako bismo e, spriječili bilo kove zloporabe i prijevare i kako bismo e, se koncentrirali upravo na e, aspekt održivosti. I kao što ste rekli, radi se o tome kako smanjiti krčenje šuma i to mi zapravo, zapravo postavlja jedan most prema pitanju gospodina Langeda. Mi smo bili u kontaktu sa zemljama proizvođačima i to stalno posjećujemo Indoneziju, Maleziju i drago mi je vidjeti e, određene reakcije. Recimo da Malezija je odlučila da e, ukorporira održivost kao načelo kako bi zaštitila šume e, na maksimalan mogući način. Bit će važno da dobro objasnimo naš tekst, jer kao što znate, to je isto e, tako gospodine, za gospodina Martin i gospođu Griffin, mi smo suočeni sa jednim globalnim izazovom i vrlo je važno da budemo na zapravo u prvim redovima borbe protiv klimatskih promjena, ali da istodobno znamo da će biti ključno kako bismo riješili ono što trebamo riješiti. I da uvjerimo sve ključne igrače na svijetu oni zapravo e, predstavljaju danas više od 90% emisija stakleničkih plinova. Dakle, imamo kapacitet da uvjerimo naše međunarodne partnere da e, krenu prema većoj održivosti kako bi e, krenuli na put uspjeha. Upravo ono što mladi danas traže. Prema tome, sada postoje koherentni kriteriji, dopustite da to jasno kažem, temeljem tih kriterija i upravo temeljem tih kriterija palmino ulje se smatra e, dakle e, kultura sa visokim rizikom indirektnog promjene uporabe zemljišta. Stoga je reakcija na to nećemo uzeti u obzir to u kontekstu ciljeva vezani za obnovljive izvore energije, ali istodobno moramo zadržati dijalog sa tim zemljama kako bismo objasnili stvari. Nema fatalnosti stvari, treba upravljati na način da ćemo otvoriti nove putove koje vode prema e, održivosti kako bismo zaštitili šumu i to je iznimno važno. Premda postoji razlika između palminog ulja i soje, to je vezano uz objektivne činjenice koje su konstatirane e, i vezano uz učinak na zemljište i na šume. Dakle, u ovom trenutku postoji velika razlika između to dvoje u analizama i zato smo mi u ovoj fazi palmino ulje klasificirali kao visokorizično za iLook jer predstavlja oko 45%, a što se tiče soje to je 8%. Dakle, riječ je o podacima kojima raspolažemo koji su solidni. Dakle, ne radi se o tome da se zatvaraju oči pred onim što se događa drugdje, nego da se otvori put jednom pozitivnom dijalogu i iz tog smo razloga uspostavili trajni dijalog s tim zemljama da bismo objasnili svoju odluku. Dakle, te odluke ne idu u smjeru velikog praska, jer bi to bilo nemoguće, nego u smjeru toga da se dođe do postupnog smanjenja, imajući u vidu sadašnje brojke, i to omogućuje ova direktiva budući da će između 2021. i 2023. godine postojati e, razdoblje kada će situacija biti zamrznuta, a od do 2030. i najkasnije 2040. će doći do tog postupnog e, prestanka e, primjene. Dakle, mi smo što se tiče izuzeća klasificirali parametre koji će omogućiti da se izbjegnu zlouporabe. Dakle, upravo ovo što ste vi rekli, dakle, taj rizik da se zaobiđu propisi, mi ćemo to provjeriti na temelju homologiranog sustava koji će prepoznati komisija, što će nam omogućiti solidne, solidne inspekcije. I to je sastavni dio onoga što dovodi do toga da je sustav vjerodostojan, mi ćemo dati sve od sebe da bi to e, da bi se to uspostavilo na jedan učinkovit i dosljedan način. Hvala vam. Hvala vam lijepa direktore, koliko svađam e, da je ovo bila plodna rasprava i naša je obveza naravno raspraviti e, u slučaju delegiranih akata, stoga vam zahvaljujem. Sve najbolje vam želim. the best. Thank you. And we go... A sada prelazimo na iduću točku dnevnog reda. a to je povratno izvješće o misijama, a prvo je izvješće misija ITRA na 13. sastanak foruma o upravljanju internetom u Parizu od 12. do 14. studenog 2018. Neki članovi su sudjelovali u toj misiji zajedno sa kibersigurnošću i Centrom kompetentnosti industrije istraživanja, jer smo e, započeli naše pregovore prije nekoliko dana bilo je to djelomično e, neočekivano, ali su ostvareni veliki. Gospođa Julija Reda, izvjestiteljica je s nama i s misije u Parizu ne vidim nikog drugog osim e, vas. Dakle, oba pitanja trebaju vi se trebate zapravo pozabaviti ovim pitanjima. Hvala, ja sam bila sudionica misiji u Parizu, eh, dakle forumu o upravljanju interneta i eh, mogu izvijestiti o tome kao i eh, centru kompetentnosti vezane za kibersigurnost. Kao i svake godine, Europski parlament šalje izaslanstvo forumu o upravljanju internetom pod vodstvom e, odbora ITRA zajedno sa drugim IMCO, Juri, Libe i STOA odborem i ovaj forum je godišnje događanje u kojem sudjeluju dionici vezani za e, upravljanje internetom. Više od 2000 izaslanika sudjelovalo je na konferenciji u Parizu također bilo je značajnog e, sudjelovanja preko interneta. E, bilo je e, niz sastanaka o temama kao što su kibersigurnost, povjerenje, ljudska prava, privatnost kao i niz drugih. Povrh sudjelovanja u ovom službenom programu kao predstavnici Epa imali smo niz bilateralnih sastanaka o različitim temama izaslanstvo Europskog parlamenta E, su, e, sastala se sa sastankom mladih gdje se razgovaralo o lažnim vijestima, o bulingu preko internetu. Isto tako e, bavili smo se samom strukturom foruma vezanom za upravljanje interneta. Sastali smo se sa Eurodikom gdje smo govorili o suradnji zastupnika u Europskom parlamentu sa nacionalnim tijelima vezanim za upravljanje internetom. Isto tako je zaslanstvo parlamenta parlamenta e, sastao se sa David Redu koji je e, koji je visoki dužnosnik u američkom ministarstvu trgovine i govorili smo o zaštiti podataka neutralne vezano za sastanak sa ikonom, govorili smo o privatnosti podataka kao krivotvorenjima i potrebi za boljem e, edukacijom krajnjih korisnika. Na posljedku naše izaslanstvo e, sastalo se sa dvima, dvijema e, udrugama građanskog društva, counter, dakle usredotočili smo se na eh, sigurnost aktivistima na internetu E, i govoru mržnje. Izaslanstvo je također razmijenilo e, mišljenja sa nizom dionika koje okuplja naravno ovaj forum iz različitih dijelova e, svijeta vezano za upravljanje interneta. Bila je to vrijedna misija i nadam se da u buduće da ćemo nastaviti sudjelovanje na ovom forumu. Idući forum bit će biti održan e, u Berlinu 25. do 29. 11. ove godine. Ako dopustite, gospodine predsjedavatelju, mogu e, mogu nastaviti s idućom točkom, osim ako nema nekakvih primjedbi vezane za IGF. Ima li zahtjeva za riječ pitanja? Dakle, vezano za misiju u Parizu. Dakle, radi se o forumu za upravljanje internetom. Ima li pitanja, komentara? nema, stoga molim da nastaviti sa drugim pitanjem kao izvjestiteljica. Stoga ću e, radi se o prvom trialogu e, trijalogu vezan za kibersigurnost koji je vjerojatno najbrži trijalog e, održan je u srijedu prošlog tjedna kada je Europski parlament i vijeće su usvojili svoje mišljenja. Dakle, i cilje... Eh, ostvariti djelomični pregovarački mandat prije kraja mandata. Radi se o dosijeu koje uključuje višegodišnji financijski okvir, dakle radi se o stvarima koje treba isključiti, no pokušat ćemo ići dalje sa drugim pitanjima što je moguće dalje tijekom eh, pregovora još u ovom mandatu parlamenta. Razlika između stajališta Europskog parlamenta i vijeća je vjerojatno u tome koliko Eh, eh, institucije europske, eh, u kojoj mjeri kibersigurnost treba biti uobličena u jednoj instituciji Europske unije, dakle koliko treba investirati u kibersigurnost, koliko zapravo taj centar treba imati operativni zadatak, smatramo da je važno da ovaj centar izvršava zajedničku europsku strategiju vezano za kibersigurnost, ali, a ne samo daje novce za nacionalne programe. To je pozicija koju ćemo zastupati tijekom trijaloga, no vidjeli smo da postoji puno fleksibilnosti sa stajališta vijeća i stoga se nadamo da ćemo moći ostvariti prije kraja mandata e, Europskog parlamenta postići značajan napredak. Hvala vam lijepa, koliko svačam. Iduće tjedna trebali bismo već završiti taj trijalog u Strasburu. Možda ćemo i uspjeti. Ima li pitanja? Nema pitanja. Hvala vam lijepa. Hvala lijepa, gospođo Julija. Iduća točka na dnevnom redu jest 8. To je misija u Izrael. No, gospodin Paul Rubik bit će s nama za pola sata. Stoga ćemo o tome razgovarati nešto kasnije. Ako vas sada mogu zamoliti da prijeđemo na devetu e, točku dnevnog reda, radi se o misiji u Švedskoj 27. veljače do 1. ožujka ove godine. I e, gospodin Federle bio je šef izaslanstva imamo gospodina Jakova Dalondea iz Zelenih, koji je također bio sudjelovao u toj misiji, koji bi nam mogao nas kratko izvijestiti o toj misiji u Lua. Se uh, to izgovorili, da. E, kolega se ispričava što nije mogao prisustvovati sastanku, ali zamolio me da dam kratku izjavu o tome. To je bio vrlo zanimljiv e, posjet koji je organizirao kolega Frederik e, i Posjetili smo zanimljiv projekt e, Hubrid koji je vrlo inovativan prototip jedne zelene čeličane koja proizvodi zahvaljujući tehnologiji sa gotovo nikakvim e, emisijama. Dakle, ako želimo zeleniti naše gospodarstvo, ta proizvodnja bez fosilnih e, goriva je doista ključna. Posjetili smo također i novi data centar Facebooka koji ima vrhunski energetski učinkovit način e, hlađenja, što je zanimljivo jer se nalazi na hladnom sjeveru Švedske. I to je bilo vrlo zanimljivo također i to je sve što mogu reći o ovom putovanju u Ljuliju. Evo, da, to je bila očito zanimljiva misija u Švedsku. Možda je to bilo prvi puta u povijesti ovog odbora jer nikad nismo prije toga išli u Švedsku. Dakle, svaka čast. Imali pitanja kolege? Eduard, izvolite. Imam samo jedno pitanje vezano uz e, vezano s proizvodnju čelika i uz taj hibridni sustav, navodno je rok vrlo dugačak. Znate li nešto više o tome? Može li se to ubrzati kako bismo mogli početi s proizvodnjom čistog čelika? So, uh, project, Da, projekt uh, Hibrid je zapravo suradnja između e, Vatrefala i jednog e, poduzeća za proizvodnju čelika i jednog rudarskog poduzeća. Dakle, oni sada e, su osnovali jedan pogon prototip i također sredinom idućeg desetljeća ću imati prvi pogon i do negdje sredine stoljeća će imati pravu proizvodnju i proizvodnju zelenog čelika. To je dakle još uvijek pitanje budućnosti, ali koliko čujem to je jedan od malobrojnika, ako, jedin, ako nije jedini projekat takve vrste, dakle za proizvodnju čelika bez ikakvih misija. Osim toga što je zanimljivo jest da ne samo da će oni proizvoditi čelik bez fosilnih goriva, nego će moći nuditi takozvanu čeličnu spužu bez proizvodnje emisija, čime se druge industrije u Europi mogu koristiti za izradu drugih e, konačnih proizvoda. To će biti važno ne samo za e, tu tvornicu, nego i za druge tvornice, odnosno druge čolečane u Europskoj uniji koje će moći isto tako koristiti njihove e, proizvode. Hvala gospodin Kohliček. Ispričavam se, imam jedno vrlo jednostavno pitanje. Koja je bila mješavina vodika u toj čeličnoj spužvi ili u proizvodima od čelika, jer je vodik inače vrlo štetan. Kada se koristi u neke industrijske svrhe. Hvala vam. Hvala vam lijepa. Ako smijem i ja dodati jedno pitanje. Nove tehnologije u proizvodnji čelika. Šta je sa upotrebom e, koka, koksa u novim tehnologijama? Dakle, kako gledate na to, odnosno na potpuno ukidanje korištenja koksa u tehnologiji proizvodnje? Nitko ne razmišlja o tome kao opcijom za budućnost, ali neki su već pokušali se založiti za to. Pa ja nisam ni inženjer, niti znanstvenik, tako da vam ne mogu dati doista tehnološko objašnjenje korištenja vodika, ali slobodno e, odite na studijsko putovanje u Luliju, u Švedsku i zanimljivo je doživjeti i europski daleki sjever. Ili pozovite predstavnike tog postrojenja u Brisel, no u svakom slučaju oni nastoje koristiti vodik i obnovljive izvore energije e, za svoje potrebe, dakle treba im e, dosta energije za to, ali u Švedskoj imamo visoku stopu proizvodnje obnovljive energije, naročito pomoću hidroelektrana i mislim da ne koriste koks. Da, možemo razmišljati o novoj posjeti Švedskoj u sljedećem sazivu. Još jednom, Eduard Mata. Pa evo, vrlo skromno želim reći da je cilj ovog istraživanja da se izbjegne korištenje koksa. Dakle, to je zapravo jedan novi način da se izbjegne taj čisti oblik e, ugljena, da se eliminira koks i zato bi, bi, bismo imali nultu stopu emisija. Da, to svi inženjeri znaju, ali nitko nije još osmislio takvu tehnologiju, barem ne još. I za kraj, evo gospodin Kohliček. Dakle, bilo koji eksid se može reducirati pomoću vodika, to je jednostavno. Ali, kako izbjeći to da u konačnom proizvodu ostane udio vodika? Zato sam ja pitao koji je postotak vodika koji se dodaje u čelik jer je to ključno za daljnje namjene tog proizvoda? Hvala. Dakle, odgovor je posjetite Švedsku. Da, razumijemo. Hvala vam lijepa. Hvala e, kolega Dalunde. I sada imamo izvješće o međuinstitucijskim pregovorima u tijeku. Kolega Danika će biti ovdje za nekih desetak minuta, tako da bih zamolio gospodina Krasnodevskog, našeg izvjestitelja, da nam kaže nešto o uspostavi Europskog fonda za obranu, jer su pregovori o tom fondu dovršeni nakon dugotrajnog trijaloga 19. veljače. I postignut je sporazum o velikom e, dijelu teksta. Izvolite, gospodine profesore. Hvala lijepa, gospodine predsjedniče. Da, kao što ste i vi rekli, 19. veljače uspjeli smo postići sporazum. Riječ je o trećem ciklusu pregovora i bili smo se susreli 16 siječnja i 19. veljače. Pregovori nisu bili jednostavni jer je došlo do nekih eh, kontroverzi i o tome kako provoditi sam trijalog. Tako da smo tek na trećem trijalogu uspjeli postići jedan rezultat, ali nakon 8 sati pregovora. Većina je podržala sporazum, e, dakle većina mm, izvjestitelja u Sjeni i većina zastupnika koji su bili prisutni. Dakle, Dobili smo izravno upravljanje od strane komisije u većini slučajeva. Imamo godišnji program rada koji ne predviđa nikako ograničenje za neizravne troškove. I e, imamo sredstva za mikrotvrtke i mala i srednja poduzeća. Evo, to su bili zahtjevi parlamenta i tu smo ostvarili uspjeh. Kad je riječ o e, članku sedmom, smo uspjeli postići sporazum i isto tako kada je riječ o ograničenju obrambenih tehnologija koje se financiraju i tu je članak 11. stavak 6. Isključeno je sudjelovanje subjekata koji su pod nadzorom zemalja koje su u režimu sankcija Unije. To smo uzeli u obzir e, u uvodnim izjavama i također su isključeni isključene pretpostavke pod kojima ovaj e, fond e, treba dovesti do globalne konkurentnosti sektora obrane. Kada je riječ o mandatu parlamenta, nismo uspjeli postići rezultate za delegirane akte o programima rada. I to je vezano također i sa posebnošću sektora obrane, dakle to je vijeće odbilo. Na kraju, nakon savjetovanja sa Pučanima i Aldeom, ipak smo pristali na to rješenje. Drugim riječima, fond će se provesti kroz godišnje radne programe, odnosno provedbenim aktom. I to je umjesto kompromisa koji sam spomenuo ranije. To je samo djelomičan sporazum, neka pitanja ostaju otvorena i Sljedeći saziv će odrediti ukupan iznos proračuna jer je to povezano sa pregovorima o sljedećem VFO-u. E, zatim članak peti. Pridružene zemlje, dakle zemlje koje imaju sporazum o pridruživanju, pa to ovisi o onome što ćemo dogovoriti sa Ujedinjenom kraljevinom nakon Brexita. To ostaje i dalje otvoreno pitanje. Vijeće je obećalo da se neće vraćati na pitanja koja su zaključena i sutra ćemo zaključiti sporazum 19. ožujka i taj bi se sporazum trebao potvrditi na sljedećem sastanku vijeća. Evo, htio sam samo reći da želim zahvaliti gospodinu Buzeku, našem bivšem premijeru, na njegovoj pomoći doista je djelovao vrlo učinkovito i igrao je važnu ulogu u posljednjem e, teškom trialogu, a ja kao glavni pregovarač e, sam e, nastojao zadržati one krajnje granice s kojima se nisu slagali klubovi i htio bih da date realnu ocjenu postignutih kompromisa i zahvaljujem vam e, unaprijed na vašoj potpori u glasovanju. Ovdje na odboru ITRE imat ćemo glasovanje sljedećeg ponedjeljka i to je četvrta plenarna. Oni koji nisu sasvim zadovoljni ovim sporazumom, nadam se da će ipak podržati EFKO kontrolu i nove dijelove kompromisa koji su njima važni. Evo, nadam se da će se ipak postići doista čvrsta većina koja će podržati ovaj sporazum. Hvala vam lijepa. Na vašem povratnom izvješću o napredovanju trialoga glasovanje će se održati za tjedan dana. Evo imamo javljanje za riječ, izvolite. Hvala vam predsjedniče. Zahvaljujem e, na ovom izvješću koje smo čuli od izvjestitelja, naše kolege i na kraju je rekao ima stvari oko kojih se uopće ne slažemo, no moramo odati počast na uloženom e, radu. On je stao obranu mandata kojemu se čini najboljim, premda smo daleko od onog poželjnog. Ovo je bilo moje prvo iskustvo pregovora s vijećem i rijetko kad mi se dogodio, dogodilo da suprotna strana dođe i kaže mi nemamo mandat oko ničega, jer možda je to neka taktika u pregovorima, jer tako se ponašala predstavnica vijeća koja je rekla ali ne mogu pristati na to, inače ću imati problema, ali to su sve gluposti. Ja znam da je to samo pregovaračka taktika i ne smijemo pasti u tu zamku. Što se tiče samog e, sadržaja i angažmana vijeća, dakle e, tog pisma koje bismo trebali dobiti od vijeća, da se neće dovesti u pitanje ono što je ispregovarano, ja mislim da je to kao čudovište iz Loch Nitko, svi o njemu pričaju, nitko ga nije vidio. Ja ne znam što je s tim pismom. I ono što bi e, se moglo zapravo dogoditi s tim pismom jest da vijeće naprosto e, primi na znanje ono što je ispregovarano. To nije nikakvo jamstvo daleko od toga. Dakle, mi smo zapravo potpisali bjanko ček zbog činjenice da nema delegiranog akta. Mi zastupnici, gotovo bih rekao, gotovo bih osobno mogao reći, baš me briga za to, jer eh, ja neću se ponovno kandidirati, ali me brine to zbog budućih eh, parlamentaraca, oni neće imati ništa s tim radnim programom. Dakle, tu im se eh, daje hipotetski ček od 13 milijardi eura, međutim ništa se još ne zna dok se ne ispregovara sve i dakle, hoće li to biti 13, 5, 7 ili 20 milijardi, nemam pojma. Dakle, ne znamo koliki će biti iznos. Vi ste spomenuli članak peti. Mogli bismo također govoriti o e, prihvatljivim entitetima. Mi se oko toga ne slažemo. Zatim o smrtonosnom oružju. Ja sam bio među onima koji su uputili pismo predsjedniku Tajaniju, konferenciji predsjednika i vama, gospodine Buzek. I, i vi ste bili jedan od adresanata. Mi ne znamo je li postignut dogovor jer konferencija predsjednika još uvijek ne zauzela stav. Stav predsjednika je od početka bio sljedeći, nećemo e, potpisati nikakav sporazum ako nam se odbije mogućnost delegiranih akata, a vijeće je bilo protiv delegiranih akata, njima to nije dolazilo u obzir. Dakle, oni ne žele da mi kao predstavnici građana imamo bilo kakvu ulogu u tome. Ovo nema ništa osobno protiv vas, gospodine izvjestitelju, ali sam pažljivo e, čuo u tisku prošli tjedan da Poljska država namjerava osnažiti svoju vojsku, svoje obrambene snage, da predviđaju proračun od 14 milijardi eura kako bi e, ojačali svoj sektor proizvodnje oružja i kome će oni e, kome će to ići Amerikancima. Merci beaucoup. Françoise Grostet. E, žao mi je, tek sam stigla, budući da je moj vlak e, kasnio u dolasku iz Pariza. Bilo bi mi draže da sam mogla doći ranije i čuti izvjestitelja. Mislim da vam je poznato ovo pitanje. Kao prvo želim vam zahvaliti na vašoj ulozi u odnosu na izvjestitelje da se dođe do dogovora. To nije bilo lako, bilo je dosta komplicirano. Da, lako je kritizirati druge. E, naravno, uvijek postoje neke odluke koje bismo možda odlučili drugačije da smo mogli, ali sve ono što se tiče obrambene politike u nadležnosti je država članica, tako da smo morali prihvatiti neke stvari jer je riječ o vrlo osjetljivoj temi, a ako se želio postići dogovor s vijećem, moralo se voditi računa o tom osjetljivom pitanju, dakle o činjenici da to spada u e, suverenitet država članica. Što se tiče ovoga sporazuma, on je donesen nakon velikog nakon dugih rasprava i pregovora koji nisu uvijek bili jednostavni u odnosu na vijeće imali smo ponekad dojam da nisu dobro pripremljeni tako da smatram da trebamo doista podržati ovaj sporazum Nadam se da će sljedeći sastav parlamenta uspjeti založiti se za odgovarajuća financijska sredstva u proračunu jer je to doista neophodno. Slažem se sa kolegom Martanom, države članice moraju također e, igrati igru, moraju se angažirati, možda i hoće jer u operacijama poput ove iz proračuna Europske unije će se financirati projekti e, na kojima će se države članice financijski angažirati, a to onda podrazumijeva da će se angažirati i za nabavu onoga što se financira iz Europskog fonda za obranu. Ja bih samo htjela dati svoju potporu Dakle, potporu EPP-a, ishodu pregovora, ti pregovori nisu bili ni malo laki, ali u većini slučajeva smo se vratili na ono što je već odlučeno u prvoj fazi Europskog fonda za obranu u razdoblju od 2019. do 2021. Tako da mislim da smo se vratili na ono što je bitno, što je dobro i mislim da ovo zaslužuje našu potporu. Hvala, gospodine profesore. Ako želite uzeti riječ, možete slobodno. na ću engleski. Dakle, ovaj kompromis, naravno kada je riječ o kompromisu ne mogu biti svi zadovoljni. I ja bih htio da smo postigli nešto malo drugčije. Kada je riječ o preuzetoj obvezi zemalja članica, Sutra, 19. ožujka, održat će se sastanak i ovaj puta smo sigurni da će pismo biti sačinjeno, tako da ćemo imati i napismenu tu obvezu vijeća da se taj sporazum mora poštovati. Kao što je rekla gospođa Grostet, postoje velike razlike u zemljama članicama i na njihovim tržištima. Mi bismo mogli prihvatiti ovaj provedbeni akt kao način upravljanja programom. I koliko znam, u instrumentu za povezivanje Europe provedeno je isto rješenje odnosno prihvaćeno je, tako da mi ne predstavljamo izuzeće u tom smislu. To bi bilo sve, hvala. I molim vas za potporu. Hvala vam lijepa. Gospodin Ader je htio još nešto dodati. Ja sam mislio da ste se javili za pitanje obzora Europa. No, slobodno uzmite riječ ako želite. Htio sam se osvrnuti ono što je rekao gospodin Martan. Treba nam e, određeno obećanje za predmete na kojima nismo dovršili rad jer još nije spreman e, sporačun i ovo nije prvi puta da ocjena parlamenta ovisi o onome što odobrava vijeće, odnosno o tom e, sporazumu koji je onda obvezujući za obje strane. To nije bez presedana, no e, nije tu samo riječ o obrambenom fondu i kada se pregovaralo o VFO, recimo, dobili smo zatvorenu financijsku omotnicu i onda je to mm, bilo uvjetovano osvajanjem financijske omotnice, o čemu se već pregovaralo, tako da parlament nije imao mogućnost izaći van okvira proračuna jer je dogovoren kompromis o VFO, ali nije se uvažila suština prijedloga. Dakle, kada bismo dobili e, obećanje u smislu da je to obvezujući sporazum u smislu sadržaja, našli bismo sve po prvi puta u situaciji da bismo u pregovorima o VFO-u imali temelj za pregovore, jer je to u prošlosti bila abstraktna rasprava između institucija o proračunu, a onda bismo dobili omotnicu sa mogućnošću da to odobrimo ili odbijemo, ali to je bilo to. Dakle, sa tehničkog stajališta Mislim da je to opravdano da ako dobijemo to obećanje, da ćemo onda u VFO znati o čemu doista raspravljamo u smislu sadržaja. Evo, imamo još tetri, četiri točke na dnevnom redu, a trebamo završiti do sastanka koordinatora. Evo, ako smijem dodati još nešto, izvjestitelj je spomenuo instrument za povezivanje Europe. najvažnije za nas eh, bi bio rezultat u EDP i DPU i to je spomenula gospođa Grosteta. Provedbeni akt umjesto delegiranog akta je usvojila i plenarna i to je važno jer sada se događa nešto slično, tako da bi nama to moglo biti za sada dovoljno. No, svejedno smo prosvjedovali na neki način jer vijeće ne bi trebalo baš naići na prelak zalogaj. Gospodine Marta, izvolite ako želite. Evo samo 30 sekundi da reagiram na ovu primjedbu. Dakle, ne radi se toliko o ovome. Dakle, ono što mene muči jest da je na sastanku konferencije predsjednika došlo do odluke koju su donijeli predsjednici da bi se odbio svaki sporazum ako ne bude delegiranih akata. Ja se držim toga što je rečeno. Značamo što su oni odlučili u četvrtak. Hoće li oni prihvatiti da se ovaj sporazum stavi na glasovanje ili ne? Dakle, to je ono što mene muči. Jer ovdje se inače otvora onda prostor za i za druge pregovore. Hvala kolega, dodali smo e, dvije točke na dnevnom redu. Centar za kompetencije, gospođa Julija Reda je to spomenula i gospodin Levandovski, Europska poslovna statistika, trijalog 14. ožujka u Strasburu. Izvolite. Hvala. To je bio uspješan trijalog. Postignut je privremeni e, sporazum sa vijećem o ovom tehničkom i dosta složenom predmetu. Trebalo nam je deset godina da postignemo sporazum o ovom pitanju. I to u promijenjenom poslovnom okruženju, jer se dosta toga prebacilo u tercijarni sektor i u IKT. Evo, to je možda pretjerano pojednostavljenje, ali samo ću reći da zamjenjujemo deset pravnih akata sa jednom uredbom i to je doista dobro pojednostavljenje i to bi trebalo također smanjiti i administrativno opterećenje. Dakle, nije riječ samo o izbjegavanju pravne fragmentacije, nego je parlament nastojao izmanjiti administrativno opterećenje i troškove koje moraju snositi mala i srednja poduzeća, a također i osigurati i povjerenje u ovo pitanje. Vijeće je imalo dosta grute stavove o nekim e, pitanjima, ali mi smo unijeli u to malo fleksibilnosti i uvažili smo i promjenjivo poslovno okruženje. Imamo neke nove pokazatelje u području financija i klimatskih e, promjena koji su sada na ispitivanju u okviru pilot projekata, ali vjerojatno će se uključiti u ovaj predmet. Hvala izvjestiteljima o sjeni Mm, Gospodine Telički, e, gospođi Kumpula Natre svim kolegama iz ostalih e, klubova i hvala našim savjetnicama, hvala Kaši, hvala Klausu i hvala mojim e, suradnicima Tomeku i Tatjani Mislim da smo e, nakon deset godina uspješno zaključili privremeni sporazum. E, idućeg ponedjeljka će se o tome glasovati na ITRE-u i to će najvjerojatnije ići na travanjsku plenarnu u Strasburu. Hvala. Hvala. Ima li za riječ? To nije slučaj. Onda vam zahvaljujem, dragi kolege, na ovim kratkim e, komentarima. A sada idemo dalje s dnevnim redom. Imamo Sljedeće na redu, obzor Europa. Imamo dva izvjestitelja, gospodin Danika i gospodin Eler. Molim vas, kolege, da nam e, kažete što se događa. Riječ je o jednom vrlo kompleksnom programu. Prošli tjedan u četvrtak trebali smo finalizirati dogovor, međutim postalo je razvidno da što se tiče pregovaračkog paketa koji je predložio parlament, vijeće nije s time suglasno. Što je tu najveći problem? Riječ je o dva dosjea. E, tu odlučujemo o postupku suodlučivanja. I onda još imamo jedan treći paket, to je strateško planiranje, koje nije sadrženo u uredbi, niti u ovim aktima, tako da se postavilo pitanje pravne osnove tog strateškog planiranja. Parlament je stav da to treba biti e, delegirani akt s obzirom da nije u niti u jednom od dva zakonodavna prijedloga ili da bi to pak trebalo pretočiti u uredbu ili u ova dva akta e, koja su u postupku suodlučivanja. Tu se pojavila mogućnost da se dođe do rješenja. Vijeće je bilo spremno da ugradi strateško planiranje u uredbu, a onda ono što preostaje ide u postupak komitologije i nakon toga provedbeni akt. Mi smo tražili delegirane akte, budući da se na taj način mogu očuvati ovlasti parlamenta, ali se iz pregovora pokazalo da to možemo ugraditi u zakonodavne akte, što znači da ide u postupak suodlučivanja i u tom smislu je pozicija parlamenta još snažnija. Što se tiče konkretnog programa, Vijeće je doduše neformalno dovelo pitanje pravnu osnovu. U početku nisu htjeli krenuti u pregovore i tako da smo zapali u neku pat poziciju. Nismo, formalno ne pregovaramo, iako razgovaramo o ovim fajlovima. Parlament je iznio svoj prijedlog kojima se obuhvaćaju dva dosjea koji su međusobno povezani i htjeli smo također biti sigurni da će pregovori odpočeti. Sutra ćemo najvjerojatnije održati posljednji trijalog, tu će se morati riješiti pravna osnova za ova dva dosija i strateško planiranje. Što se tiče samog sadržaja, rekao bih da 75% inicijativa parlamenta e, prihvaća vijeće, jedna kvota nije prihvaćena, jedno pitanje vezano s plaće, zatim pitanje korisnika, e-programa i pitanje u kojoj mjeri možemo prihvatiti da vijeće razdvoji mobilnost, odnosno da to stavi u zasebni klaster. Što se tiče e, pitanja vezano s konkretni program i uredbu, imam dojam da smo postigli solidan kompromis, ali još nije postignut dogovor oko ova tri ključna pitanja. Iz tog razloga smo produžili trijaloge. Sada smo održali sedmi trijalog, odnosno sutra ćemo održati sedmi dijalog u 17.30. Evo, to je doista vrlo kratki pregled stanja. Ako to kolege zanima, a vezano uz e, proizvodnju čelika bez emisija, vijeće je u izvjesnom trenutku već dogovorilo, složilo se oko dogovora, dakle kojim se predviđa financiranje za istraživanje da se e, ugljen e, zamijeni vodikom u sagorijevanju već su izneseni neki prijedlozi e, iz Fonda za ugljeni čelik, ali je to nikad nije prešlo fazu pilot projekta. Sada se postavlja pitanje kako to financirati. To je možda jedno od pitanja koje je od ključne važnosti parlamentu i raspravi o industrijskoj osnovi u Europi. Drago nam je da je to predložio parlament a čini se da i vijeće to prihvaća. Hvala vam. Ima li pitanja ili primjedbi? Ako to nije slučaj, prelazimo na 12. točku. Uspostavljanje svemirskog programa Unije i Agencije Europske unije za svemirski program. Kolega Massimiliano Salini. Dakle, drugi završni trijalog održan je 20. veljače 2019. Izvolite kolega, hvala vam. Ja ću govoriti svojim maternjim jezikom. Riješili smo situaciju nakon dosta žestog trijaloga. Imali smo dva trijaloga i razne tehničke sastanke i postigli smo dosta razuman sporazum. Neću sada ući u pitanje delegiranih akata i pitanje općeg paketa VFO-a jer bih iznosio ono što su već naveli kolege, tako da ću se usredotočiti na ovaj dio pregovora koji su dovršeni. Dobili smo e, dobar sporazum po pitanju upravljanja sa jednim pravnim pitanjem koje međutim ima i učinka na poslovanje agencija što je na posljednjem trijalogu postavila Europska komisija, a to je tako zvana subdelega, odnosno davanje ovlasti pod nadležnim osobama i e, tu smo postigli sporazum između parlamenta i vijeća i vijeće je surađivalo također na razradi tehničkog sadržaja. Glasovanje će se održati na odboru ITRE u travnju i izaći ćemo s time na e, plenarnu u travnju. Hvala svim kolegama na suradnji. Želim zahvaliti tajništvu i e, kolegici Kaši koja je ovdje. I zahvaljujem kolegama izvjestiteljima u Sjeni. Mislim da smo utvrdili temelje za dobar, šetak rasprave. Hvala. Hvala kolega. Hvala, mogu vam samo svima čestitati na rezultatima trijaloga. Kao što znate imamo ih mnogo u odboru ITRE, pet ih je završeno, dva su još u tijeku. To je dosta velik broj trijaloga ako to usporedimo sa brojem trijaloga u drugim odborima. Hvala vam lijepo kolege. Imali još javljanja za riječ? Dakle, na ovu temu svemirskog programa nitko se ne javlja za riječ. Prelazimo onda na sljedeću točku. Hena Virkunen, uspostavljanje instrumenta za povezivanje Europe. Tu dijelimo nadležnost s odborom za promet. Posljednji trijalog održan je 7. ožujka. Inače, Hena je poslala kratku obavijest. Ovaj sporazum obuhvaća čitav tekst osim elemenata iz pregovoračke kutije vijeća, znači brojke, proračunske brojke i ono što spada u zajedničko upravljanje. Koreper je 13. ožujka odobrio tekst, tre i TRAN će glasovati 25. ožujka i još dvije bitne stvari, digitalni sektor. Na temelju e, izvješća Europskog parlamenta definicija projekta od zajedničkog interesa je e, pojašnjena za digitalne projekte, a u energetici konačno je pronađen dobar kompromis i e, udio e, mehanizma za financiranje obnovljivih izvora energije te revizija uredbe ten Dakle, to su najvažnije informacije koje nam je poslala izvjestiteljica, kolegica Virkunen i sada nam još preostaje službeno putovanje odbora ITRE u Izrael. Gospodin Rubik, izvolite, vi ste bili... A ne, to ćemo održati na sljedećem sastanku, jer gospodin Rubik e, koji je trebao stići ovamo nije bio u mogućnosti doći. Kao što znate, sljedeći sastanak održat će se 25. ožujka u Strasburu, dakle za tjedan dana u ponedjeljak u 8, od 20.30. Dakle, vrlo kasno. Pretpostavljam da će svi biti nazočni i imat ćemo dosta glasovanja, koliko sam shvatio. Malo duže nego danas. U redu, sjajno. A sada imamo sastanak koordinatora za nekoliko minuta. Hvala vam svima, članovima odbora ITRE. Zahvaljujem također asistentima i savjetnicima. A sada prelazimo na sastanak iza zatvorenih vrata, sastanak koordinatora. Hvala.